Počinjemo sa Srednjoafričkom republikom. E, molim gospođu Fotigu da uzme riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Usprkos naporima međunarodne zajednice humanitarna i sigurnosna situacija u Središnjoj Afričkoj Republici još uvijek dramatična i zapravo i dalje se pogoršava misija Europske unije postigla je neke uspjehe članovi odbora sede slažu se s tom procjenom međutim čini se e, da nije postignuto dovoljno kombinacija nesretnih događaja e, u vezi sa misijom Minuska dovela do situacije gdje ta misija više nije u mogućnosti u potpunosti ostvarivati svoj mandat e, vjerujem da, će da bi međunarodna zajednica trebala pojačati napore kako bi podržala Srednjoafričku republiku jer e, će inače doći do dramatične radikalizacije situacije. Hvala lijepa. Louis Michel ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, prekid vatre u travnju 2015. i e, ustanovljenje nacionalnog vijeća pomirbe e, u svibnju znači da smo na putu e, poboljšanja situacije. Želim zahvaliti Francuskoj za uložene napore E, bilo bi dobro kad bi i druge zemlje članice pokazale toliki angažman i solidarnost e, trećeg lipnja usvojen je zakon o kaznenom progonu e, počinitelja zločina i uskoro će biti održan referendum. E, potrebno je da prije kraja ove godine se održe i demokratski izbori. Hvala lijepa. Gospodin Korao na jednu minutu. Hvala. Situacija u Srednjoafričkoj republici je još jedna situacija koja prijeti da će se pretvoriti u građanski rat koji je van kontrole i to je još jedna situacija u Africi gdje imamo jednu vrlo bogatu zemlju, bogatu resursima, bogatu mogućnostima i e, kapacitetima. Ta je zemlja e, uvijek potlačena kolonizatorima. Naravno, službeno je završila kolonizacija, francuska kolonizacija, ali započela je gospodarska kolonizacija, naročito kada je riječ o tržištu drva. I tu treba ukazati na našu nedosljednu politiku jer imamo više sporazuma sa tom zemljom kao Europska unija, ali i dan danas još uvijek e, brojne nevladine organizacije ukazuju na to da kada je riječ o izuzu drva, time se financiraju pobunjenici i to je uzrok ovih sukoba. Hvala. Panzeri, un minut. Gospodin Panzeri, na jednu minutu. Hvala. Nedavno je izbijanje nasilja između različitih vjerskih zajednica u Srednjoafričkoj republici je zabrinjavajuće. To pogoršanje situacije i još jedna epizoda o krizi s kojom se ta zemlja nosi od 2012. godine. U posljednje tri godine u Srednjoafričkoj republici zabilježeni su doista brojni zločini, što uključuje također i ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Zbog toga trebamo odlučno djelovati, jasno djelovati i treba nam jedan funkcionirajući pravni sustav kako bismo proveli istrage u vezi sa svim kršenjima ljudskih prava i kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. I zbog toga Afrička unija i Europska unija trebaju provesti sve mjere, i iskoristiti sve instrumente na raspolaganju kako bi pomogli Srednjoafričkoj republici da prevlada krizu i da e, postane inkluzivna i demokratska država. Moramo raditi upravo u tom pravcu. Hvala. Domnul e, Hvala lijepa. Gospodin Kelam ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju u novi sukobi u rujnu e, pokazuju koliko je situacija u Središnjoj Afričkoj Republici nestabilna. Doista sam zabrinut e, zbog e, ponovnog ponovne pojave ovih sukoba. E, čak, su čak je napadnuta i e, misija Minuska e, i bilo je pokušaja ubojstava dakle potrebno je uvesti vladavinu prava i provesti izbore u zemlji postoje neke političke i skupine koje zloupotrebljavaju svoj položaj i postoje e, i zato je neophodan nam međunarodni pritisak i veća humanitarna pomoć kao što sam već spomenuo sljedeći izbori su ono što, sa, e, što željno očekujemo, iščekujemo hvala lijepa gospođa Sargentini na minutu i pol ima riječ Hvala gospodine predsjedatelju. Konflikt u Srednjoafričkoj republici e, je skupa sa situacijom u Siriji i Sudanu spada među najozbiljnije ozbiljnija križna žarišta u svijetu. Međutim, situacija u, u Srednjoafričkoj republici se pritom često zaboravlja. E, gotovo pola stanovništva, oko dva milijuna e, stanovnika hitno treba pomoć, e, ali međunarodne organizacije kao što je Crveni križ nisu im u mogućnosti pomoći. Pacijenti moraju hodati pješke do bolnice. Jučer su ubijeni neki e, UN-ovi vojnici, popunjenici kupuju oružje novcem zarađenim od ilegalne trgovine dijamantima i drvom. E, ta se trgovina odvija e, i mi možemo očekivati da se krti krvavi dijamanti pojave i na našem tržištu, a to će opet e, značiti da će da će se sukobi dalje moći financirati. Dakle, moramo e, postići to da se e, zaustavi ta trgovina kako bi se zaustavili priljevi novca za pobunjenike. Hvala lijepa gospođa Vežjana jednu minutu. Hvala lijepa. Srednja Afrička republika suočena je sa najgorom humanitarnom krizom od svoje neovisnosti. Pogođeno je cijelo stanovništvo, 2,5 milijuna stanovnika, više od 50% stanovništva, uglavnom se radi o djeci, treba humanitarnu pomoć. E, radi se o među vjerskim sukobima, političke i vojne skupine pokušavaju se domoći resursa to, o tome se tu zapravo radi. Evropska unija e, mora e, potrašiti ne vojna rješenja ove situacije e, s obzirom na počinjene zločine protiv e, mirovnih snaga, a to je doista neprihvatljivo, moramo priznati da su naši došadašnji napori e, završili neuspjehom. Moramo e, osigurati održavanje demokratskih izbora. Hvala lijepa, gospodin Venta na jednu minutu. Hvala lijepa. Srednja Afrička republika je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Kao što su kolege upravo rekli, suočena sa najvećom humanitarnom krizom otkad je dobila nezavisnost. E, e, radi se o sukobu između kršćanskog juga i muslimanskog sjevera više od polovice stanovništva hitno treba humanitarnu pomoć. Veliki je broj e, raseljenih i izbjeglih e, osoba. Dakle, moramo dati pomoć i podršku Srednjoafričkoj republici, ne samo humanitarnu pomoć nego moramo razviti, e, razraditi projekte e, koji će e, trajno riješiti probleme i poboljšati na primjer situaciju žena moramo pomoći da se osigura sigurnost i poštivanje ljudskih prava u Srednjoafričkoj republici. Predsjedniče, povjereniče, došlo do 61 e, smrtnog slučaja u Banguiju samo prošli tjedan. Tako da je to mjesto daleko od mira. E, posjetio sam ovu zemlju prije određenog vremena i postoji cijeli niz prijedloga koje su pred nama. Povjereniče, prije svega, sada moramo hitno organizirati parlamentarne izbore, jer, naravno, predsjednik e, želi demokratsku tranziciju, ali to još nije na vidiku, tako da moramo dati sve od sebe kako bismo organizirali te parlamentarne izbore. Također moramo pogledati prioritetne aktivnosti, primjerice razoružanje paravojske. Dakle, to bi moglo doći do poboljš, dovesti do poboljšanja stabilnosti. Isto tako, sve stranke moraju potpisati plan BICO od 54 milijuna eura koji su stavljeni na raspolaganje za ove zemlje, ali to nije dovoljno, tako da mi moramo učiniti sve što možemo i vi povjereniče proaktivno morate učiniti da države članice što više sudjeluju u ovome. Zahvaljujem. Svi znamo da je pljačka na prirodnih resursa jedan od glavnih e, uzroka za patnju siromaštva u Afričkom rogu. Što se Srednjoafričke republike tiče, svjesni smo interesa multinacionalnih kompanija što se tiče e, građevnog drva ili dijamanta dijamanata, a prema nevladnim organizacijama najveće poduzeća koje se bave sa ta dva resursa doprinose financiranju pobudnjeničkih skupina i to njihovim otmicama, njihovim napadima. Zanima me koliko ćemo još dugo dopuštati da se nastavi ovakvo pljačkanje prirodnih resursa ove zemlje. Isto tako, kada ćemo privesti kraju vojnu intervenciju koja zapravo radi u interesu multinacionalnih kompanija. Hvala vam. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Catch the eye. Četiri kolega se javilo za riječ i svi će dobiti. Gospodin Franzulika, jedna minuta, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Situacija u Afričkoj republici sukob različitih vjerskih zajednica eh, je razlog za uzbunu jer je oko 50 ljudi ubijeno, preko 100 uzljeđeno u proteklih nekoliko mjeseci. Zbog toga podržavam poziv na izgradnju mira humanitarne napore u Afričkoj republici. Europska unija i države članice moraju činiti sve što mogu kako bi se zemlja vratila s tog ruba propasta i kako bi se ubrzano razoružala paravojska. Odgovarajuća potpora vjerojatno će doći do promjene situacije i do migratornih tokova izbjeglica. Vlada Srednjoafričke republike mora se pozabaviti glavnim uzrocima ove krize primjerice siromaštvo, nejednakost i osnažiti upravu i vladine strukture da se bore protiv korupcije i da promiču e, oporavak. Samo zajednički rad međunarodne zajednice, može povratiti mir i povjerenje u međunarodne institucije. Zahvaljujem zastupnik Marijas. Predsjedatelju Srednjafrička republika je bogata zemlja, imaju dijamante, plemenito drvo, no trenutno suočavaju se sa humanitarnom krizom i to najgorom od njihove neovisnosti 1960. 960. Svih 4,5 milijuna stanovnika se suočavaju sa velikim problemima, a od toga je polovina djeca. Čini se da sukobi djeluju kao vjerski sukobi, no njihov temelj je zapravo borba za prevlasti nad resursima. To je pravi razlog i istodobno mnogo poduzeća koje se bave dijamantima izravno su povezane sa oružanim paravojskama koje su odgovorne za silovanja, ubijanja i tome slično. Međunarodna zajednica bi trebala nešto učiniti odmah.

E, razni skriveni interesi koji postoje kada govorimo o velikim resursima koje ima Centro-Afrička republika pogotovo kad govorimo o dijamantima i o drvu i pitanje je veliko pitanje da li će sami izbori riješiti problem ili će problem riješiti naš trajni angažman u Centro-Afričkoj republici ili u drugim zemljama koje su od interesa za europsku uniju. Srednjoafrička republika je zemlja u kojoj je 2014. godine stradavalo jedno dijete dnevno i u kojoj 15.000 djece je vrbovalo, su vrbove različite sukobljene frakcije. Od 1960. ta zemlja je stalno nestabilna i u građanskom ratu i zbog etničke i vjerske podijeljenosti. No, naročito zahvaljujući takozvanom takozvanoj gospodarskoj neokolonizaciji koja je dovela do dodatnih poteškoća i koja otežava transporta. Često se ranjene ne mogu odvesti u bolnicu i također gdje nema e, do No, naravno, e, vrlo često u Africi, e, što je zemlja bogatija, to su stanovnici siromašniji. Govorilo se o intervenciji na europske multinacionalne kompanije, moglo se spomenuti i dijamante, no to nije razrađeno u predmetu o mineralima iz područja zahvaćenih sukobom. E, treba osuditi također i nasilje nad mirovnim misijama i također trebamo imati vjerodostojnost kako bismo razoružali te frakcije, a ako ne e, uspijemo djelovati na multinacionalnim kompanijama, teško da ćemo stati na kraju ovoj humanitarnoj krizi. Povjereniče, izvalite. Welcome the adoption of parliament's urgency. Dragi kolege, pozdravljamo usvajanje rezolucije o izbijanju nasilja u Srednjoafričkoj republici. Europska unija najsnažnije osuđuje nedavno nasilje, kao što je e, izneseno u izjavi glasnogovornika UNHCR 28.9. Oni koji su iza ove aktivnosti u i van te zemlje trebali bi biti pozvani na odgovornost. Humanitarni djelatnost, djelatnici također su na meti i sprečava ih se u obavljanju njihova posla također pozivamo na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Izrazio bih solidarnost Europske unije sa svim žrtvama u proteklim danima. Velika većina građana Srednjoafričke republike zaslužuje i zahtijeva prekid sukoba i razdiobe zajednica ove zemlje te mogućnost za prosperitetom i oporavkom. U trenutku kada se zemlja bliži kraju tranzicije, nedavni događaj pokazuju da izbori, pomirenje i sigurnost moraju ostati naši prioriteti u nadolazećim mjesecima. Želim naglasiti da snažna podrška Europske unije prelaznim vlastima i dalje stoji i pozdravio bih Katrin Saba Panš i njen rad kao privremenog šefa države. Nema alternative tranzicijskom procesu. Izborni proces mora se nastaviti i sve mora biti učinjeno kako bi se postigla razina uključivosti, transparentnosti i vjerodostojnosti koja će dovesti do prihvatljivog ishoda, prihvatljivog za sve zakonita posttranzicijska vlada s novim ustavom koji će dobiti podršku većine građana. To je nešto što mora ići ruku pod ruku sa obnovljenim naporom na obnavljanju i povratu socijalne kohezije. Sigurnost je još jedan prioritet, ne samo imajući u vidu izbore. Srednja Afrička republika je i dalje vrlo opasno mjesto i ne može se tolerirati niti jedna strana ili stranka koja ne želi da se ponovo uspostavi mir. Europska unija podsjeća da do pomirenja ne može doći bez pravde. Također, nemojmo izgubiti iz vida trenutnu humanitarnu krizu koja utječe na preko polovine stanovništva zemlje. Europska unija i dalje će pružati humanitarnu pomoć onima kojima je to potrebno, a isto tako nastavit će graditi mostove između humanitarne pomoći i dugoročnijih aktivnosti. To je cilj zaklade e, Beku koja je do danas mobilizirala 108 milijuna eura. Europska unija i dalje je u potpunosti posvećena zajedno sa svojim partnerima na terenu da pruža pomoć humanitarne naravi stanovništvu Srednje Afričke republike. Za kraj, ova zemlja je u jednoj prekrednici u svojoj povijesti i može postaviti jedan primjer oporavka i stabilizacije za što će biti nužna dobra volja, ali iznad svega odličnost vođa u Banguiju i odličnost međunarodne zajednice. Stoga je važno održati Afričku republiku na programu međunarodne zajednice da prolazi kroz ove tranzicijske procese. Današnja hitna rasprava jasan je doprinos tome da Srednjoafrička republika e, ponovno postane stabilna zemlja. Komisar, Ehm, Hvala vam, dobili smo sedam prijedloga za rezoluciju. Rasprava je ovime za